Dame i gospode, nadležne e, portugalske vlasti su me izvijestile o imenovanju gospodina e, Lopeza od 21. 31. siječnja. Gospodin Lopez će zamijeniti zastupnicu Kristinu Zuber. E, parlament prima na znanje imenovanje zastupnika Lopesa. Izražavam dobrodošlicu e, zastupniku i podsjećam da ima puno pravo sudjelovati svim sjednicama Europskog parlamenta i njegovih tijela. Što se tiče poslovnika, pitanja poslovnika, gospođa Zipel se javila za riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Željela bih iznijeti neka i neke, tvrdnje vezane uz situaciju u Njemačkoj. Moje pitanje, hoćete li nešto